Bon, chers amis. Dragi prijatelji, e, molim vas, imamo nekoliko glasovanja. On commençait par ça. Počet ćemo glasovanjem. Imate li svi kartice za glasovanje? E, možemo li čekati? E, svi osim Rišara. Evo. Jučer si mi e, zapitao je li to moja greška. Žao mi je Rišar. Negativan poen. Glavno je da možemo glasovati. Počet ćemo sa korigendumom, ispravkom. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Nemam kartice, pa već sam vas pitao. Molim vas, zaostavimo sve. Evo, jednoglasno smo to izglasali, nitko nije protiv ispravke, idemo dalje. Antonio nema karticu, ni Rišar. Drugo glasovanje se tiče e, prikupljanje, e, upravljanje i također podataka. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvojeno. A sada dolazimo do izvješća našeg kolega kojeg ne vide, Joao Ferreira, o kukovim otocima. Imamo e, izvještaj i onda sporazum. E, amandman 13, otvaram glasovanje, zatvaram ga, usvojeno. 14, o, Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvojeno. 15. Otvoreno glasovanje. To je usmeni amandman e, gospodina Iturgaiza, Iturgajza. Otvaram glasovanje. Zatvoreno glasovanje. Usvojeno. E, amandman 16. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 17. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvojeno. Jednoglasno. Usmeni amandman 18 od Iturgajs. Zatvaram glasovanje. usvojeno. Amandman 19. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 20. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. odbacujemo ga. 21. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno jednoglasno. 22. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno jednoglasno. 23. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje usvojeno 24 otvaram glasovanje zatvaram glasovanje usvojeno većinom 25 otvaram glasovanje e, neka Rišar e, sad glasuje. E, ne funkcionira. Digni ruku. Usvojeno, Rišar. Nema problema. Usvojeno. U sljedećem ćeš krugu glasovati. 26. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno jednoglasno. Zahvaljujući e, Rišarovoj kartici. 27. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odvačeno. Uvodne izjave. Broj 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. E, e, uvodna izjava četiri. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvojeno. 5. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno šest. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Sedam. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Osam. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvojeno. devet Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Deset. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvojeno. 12. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvojeno. Dva. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I usvojeno. A sad glasujemo o izvješću. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Jednoglasno. Imamo jedan suzdržani glas. Hvala. Sada glasujemo o sporazumu. O ovom sporazumu. Otvaram glasovanje. To treba potvrditi. Zatvaram glasovanje. Usvojeno velikom većinom. Kolege i kolegice. Sada ćemo e, završiti sa razrišnicom. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 2. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman 6. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Šest je usvojen. Prema tome amandman pet pada. Amandman sedam. E, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman osam. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman devet, e, Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. A amandman 10. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno amandman 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvojeno. Oprostite, odbijeno. Ispričavam se. Amandman 12. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Odbijeno. Amandman 13. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 14 i 15 u bloku. Otvaram glasovanje. Odbijeno. A sada ćemo glasovati o samom izvješću. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Evo, Antonio mo može otići na avion. Bez brige. Može čak popiti kao na aerodromu. sada krećemo na točku 18 dnevnog reda koji se tiče eh, <clears throat> Europske agencije za kontrolu ribarstva. Imat ćemo razminu gledišta s Pascalom Savureom, direktorom te agencije, o programu rada za 2017. Evo, Molim vas, zeleni, disciplinirajte se. To vam je omiljeni sport, ali obuzdajte se. Kao? Svake godine imamo tu razmjenu gledišta sa Paskalom Savureom. On će nam e, nešto reći o, o poslu koju upravo sada rade E, nova politika e, o ribarstvu. Borimo se protiv nelegalnog ulova i drugih kršenja. Imamo, to je e, nova suradnja sa obalnom i graničnom stražom. I na kraju naš odbor e, će poslati jednu misiju u sljedećeg tjedna na teren. Dajem riječ Paskalu Savureu, kasnije ćemo imati odgovaranje na pitanja. Hvala predsjedniče. E, e, dame i gospodo, Drago mi je što vam mogu e, predočiti plana rada naše e, agencije. 2017. E, je ključna godina što se tiče dodatnih sredstava i proširenja amandmana naše agencije. Naš cilj jeste da imamo racionalnu e, koordinaciju e, ribolova e, zemalja članica i poštivanja zajedničkih propisa o ribolovu. Naš sadašnji proračnik je 9,2 milijuna eura, to je 2 centa po državljanu Europske unije imamo još dodatnih 4 e, milijuna za pilot projekt, projekte. E, troškovi za kontrolu e, država članica će dostići su dostigla 43 milijuna eura 2016. godine. svaka država članica bi plaćala mnogo više da nemamo ove e, koordinacije koja nam dozvoljuje, e, dozvoljava ekonomije razmjera. naše izvršenje plaćanja e, je 88 posto, dakle vrlo dobro izvršenje proračuna mi predvađamo povišenje, imamo povećanje sredstava, mislim drago mi je što vam mogu reći da omjer e, žena u našim tijelima iznosi više od 40%, što je vrlo dobra rodna ravnoteža. Želimo također smanjiti troškove u pet prethodnih godina smo imali pet okvirnih ugovora sa komisijom. Surađivali smo sa Frontexom i Demsom i također sa Agencijom za intelektualno vlasništvo IPO i Alicante. E, imamo vrlo dobru suradnju e, za skladištenje podataka. Želim podcrtati također e, da je revizorski sud odobrio naše, naš godišnji izvještaj od, za 2015. i 2014. Naš pravni instrument za operacije nam dozvoljava da imamo analizu rizika, e, možemo planirati e, i postizati ciljeve, koordinirati e, kontrolu i evaluirati rezultate. Mi smo sada uključeni u operacije na Baltičkom moru, Sjevernom moru, na Mediteranu, na sredozemlju što se tiče europskih akcija, ali i u međunarodnim e, akcijama. Uključeni smo i na Crnom moru. E, e, kontroliramo ribarstvo rumunske i Bugarske. Također smo aktivni u Atlantskom moru. Tamo imamo E, odgovornosti za razne djelatnosti. E, važnost, e, već smo u, u trećoj godini primjene reformirane zajedničke ribarstvene politike, došlo je do regionalizacije upravljanja, a ako članak 36 predviđa europsku kontrolu, Imamo i regionalne skupine država članica. Imamo Baltičku grupu Balfish, tamo smo napravili e, analizu rizika. E, imamo i sporazum sa državama članicama. E, imamo jedan konzultativni odbor koji surađuje ne samo sa vladinim, već, i sa nevladinim organizacijama. Mm. imamo eh, analizu rizika i eh, smjernice za inspektore u sred, na zemlju nismo imali nikakvih zahtjeva od država članica, a u Crnom moru smo sudjelovali i realizirali eh, jedan zajednički plan razmještanja na osnovi e, članka 15 e, statuta e, naše agencije. Da vam dadem sada neke brojke. Imamo flotu 87 7% je ispod 12 metara tu imamo obvezu e, elektroničkog sustava kontrole ulova. E, što se tiče kočarenja e, za inspekcije ovog ribolova, imamo 1900 inspektora i performanse, globalne performanse u, zajedničkom operativnom planu nam dozvoljava da e, vršimo inspekciju 20.000 e, tisuća jedinica. E, inspekcije i kontrole, kao što sam rekao, imamo 20.000 tisuća inspekcija smo izvršili. 615 inspekcija su, pokazale kršenja pro dakle 650 ozbiljnih kršenja propisa. E, u imamo na Sjevernom moru tridesetak e, inspekcija, e, u Baltičkom pet tisuća inspekcija, šesto kršenja, na, za 118 inspekcija su pokazale kršanje e, na e, sredozemlju smo e, imamo također 119 kršenja propisa je ustanovljeno povećali smo i na kopnene povećali smo i kopnene inspekcije iskrcavanja E, to su brojke za 2015. godinu. E, ove godine kršenja su se malo smanjena, imali smo i neka zatvaranja operacija. E, sve ovo pokazuje povećanje broja inspekcija. Kao što vidite, države članice su e, napravile dodatne napore u, u, u tijeku 2016. godine i, i mi cijenimo te e, napore. Što se tiče e, klasifikacije kršenja, suočeni smo sa istim problemima to je e, lažiranje e, e, rezultata kao i načini ribaranje koji povećavaju ribolovnu smrtnost. To je pola ozbiljnih kršenja koje smo identificirali. Zatim objavljivanje podataka E, pomanjkanje e, najave ulaska i izlaska u vode, e, problemi sa iskrcavanjem, zatim problemi sa ribolovnim dozvolama, ribolov u zabranjenim zonama i dubinama ili zatvorenim zonama kao i u ribolov u, za vrijeme lovostaje, e, ribolovne lovostaje. E, također neki e, ribari daju i potpuno krive informacije. Recimo o iskorištavanju kvota. Što se tiče praćenja E, imamo informatičku bazu podataka e, koja nam dozvoljava e, kontrole. U VMS-u imamo 23 milijuna poruka koje smo obradili. Mi smo opozvali milijun e, poruka od e, e, ribarskih brodova. To su brodovi vrlo često dulji od 12 metara, pa prema tome vidite da dobro kontroliramo očevidnike i kontroliramo poštivanje kvota. Imamo jednu platformu obrada e, dokumenta Fishnet. E, to je koordinirano na nivou država e, članica. Razmijenili smo 10.000 dokumenata. A što se tiče međunarodnog rada, mi smo vrlo uključeni u koordinaciji u pomoći koju dajemo e, RFMO-u, NAFO-u, neafko u IKAT-u i GFCM-u. E e radimo na obrazovanju i osposabljavanju i također pomažemo opću upravu MARE i opću upravu DEFKO-u. Imali smo jednu misiju u Liberiji. Što se tiče e, osposobljavanja, to je vrlo važan dio našeg rada, što je istakla gospođa Toma u svojem izvješću. U ove godine smo razvili jednu platformu internetskog osposobljavanja koja nam dozvoljava prenošenje znanja, e, koje je tako potrebno u, na ovom području. E, ovaj e, program je završen e, prošle godine. Imali smo 24 radionica za više od 600 inspektora. E, imali smo e, takove radionice za e, sredozemlje, za Crno more, za Baltičko more i jednu seansu, jednu radionicu za treće zemlje. Daljinsko obrazovanje je vrlo aktualno. To nam dozvoljava znatne uštede jer ne trebamo putovati i, i možemo pokriti e, vi, mnogo više korisnika. E, e, pomažemo i opću upravu Mare u njenim misijama i u režimu kontrola što se tiče dozvola na e, unutarnjem tržištu u Europskoj uniji, imamo i drugih misija u kojima nismo e, sudjelovali, ali smo analizirali njihove rezultate. E, imamo 2025 takovih analiza koje smo izvršili, ove godine. mi smo proveli dva amandmana u nacrtu proračuna za 2016. Imali smo jedan eh, pilot projekt suradnje sa Europskom obalnom i graničnom stražom i još jedan projekt eh, gospođe eh, Toma instrumenti kontrole koji će se koristiti u budućnosti Eh, imamo jedan pilot projekt eh, sa obalnom stražom. Eh, mi pripremamo um, provedbu novih odredbi koje su donesene u 2016. u okviru tri uredbi. Radi se o Frontexu i o novim ključnim odredbama E, trebali smo identificirati četiri zadaće. Imali smo i petu zadaću, e, te, te još nije usvojena. E, prva zadaća je dijeljenje informacija analiziranje i prikupljanje podataka, mapiranje i e, bolja e, dijeljenje e, službi. Zatim nadzorne službe, to je zadaća broj 2, zadaća broj 3 jeste izgradnja kapaciteta i zadaća 4 je dijeljenje kapaciteta mi smo započeli smo operacije zajedno sa Frontexom u tom dijeljenju kapaciteta i sredstava. Dakle, surađujemo sa Frontexom i EFKom. Agencija, moram reći, e, se ne bavi e, e, misijama koje nisu u njenom mandatu. Međutim, surađujemo sa nacionalnim tijelima, recimo na Siciliji, gdje imamo velike migratorne tokove, e, to je sada poprimilo dramatične razmjerne, 180 e, e, tisuća ljudi je prešlo sredozemlje i to upravo kanalom, sicilskim kanalom u Frontexom operacijama e, sudjeluju i ribarice. E, to je vrlo važna suradnja sa Frontexom e, jer mi posjedujemo informacije koje su vrlo važne za Frontex. Isto tako smo razmijenili osoblje između sa našim centrima za koordinacijom E, ovi pilot e, projekti su vrlo važni. E, mi znamo da moramo preći od izoliranog rada na koordiniranom radu i suradnji. Imali smo jedan amandman gospođe Toma E, to je jedan pilot projekt e, koji su radili zajedno FK i EMSA. E, imamo sada točnu analizu potreba pa možemo povezati informacije o poziciji svih brodova bez obzira na zastavu pod kojom plove ovaj sustav koristimo na globalnom nivou kako bismo e, imali bolja saznanja o operacijama e, brodova trećih zemalja. E, a sada nešto o budućnosti od 2017. E, naš mandat se neće promijeniti, ali imamo jednu novu misiju. E, to je e, zahtjev su zakonodavaca da surađujemo sa EMSom i Frontexom kako bismo podržali nacionalna tijela u njihovim zadaćama u operacijama obalne straže. Mm, e, radimo uglavnom na sredozemlju, ali imamo i drugih misijama e, kontrola e, ribolova, borba protiv zagađivanja i tako dalje. Moramo se maknuti od pristupa ja do pristupa mi. Mm, domene na koje smo identificirali u amandmanu jesu područja kao u pilot projektu razmjena informacija, razvoj nadzora, povećanje kapaciteta, bolje korištenje sredstava koordinacijom, isto tako analiza rizika i, i identifikacija novonastalih e, opasnosti. Jasno je da je sredozemlje naša, e, naš prioritet e, kako u ribolovu tako i na u drugim područjima. Ovo more se previše iskorištava, imamo veliku ribolo, ribolovnu smrtnost imamo i preporuke CMP-a e, za plan kontrole e, upravljanja e, u, lovu na račiće tu surađujemo sa afričkim državama treba pocrtati da Dodatna sredstva dozvoljavaju agenciji mnogo bolju kontrolu. E, e, pa možemo e, intervenirati kako u redovnim kontrolama, tako i u kriznim situacijama. To je koncepcija polivalentnih misija. Na istom brodu ćemo imati inspektore iz raznih zemalja E, sa raznim iskustvima i znanjima. E, želim podcrtati da amandman predviđa i e, ustanovljavanje tripatnitnog sporazuma između agencija. Usvojila su ga tri direktora. E, radi se o suradnji između upravnih tijela e, triju agencija i mislim da će to e, značajno doprinijeti poboljšanju našeg rada. također će to doprinijeti usklađivanju kontrola Imat ćemo naime inspektore raznih e, država članica koji će biti na istom brodu i e, primjenjivati istu logiku kontrola. Koje su zone na sredozemlju e, na koje ćemo se koncentrirati 2017. To je zona Poseidon. To je zajednička operacija sa Frontexom ideja koju smo razvili 2016. godine jeste da e, e, spojimo e, operativne instrumente Frontexa i naše agencije. Isto smo napravili na srednjem sredozemlju i zapadnom sredozemlju. Što se tiče 2017. godine mi ćemo dalje raditi na usklađivanju, imat ćemo e, seminare osposobljavanja, sve je to istaknuto i u izvješću gospođe Toma. Dakle, e, u prvom redu osposobljavanje, nadamo se e, da ćemo se uključiti direktno i indirektno na ribolovnom sektoru. Važno je da e, i dalje radimo na analizi rizika, a što se tiče e, sastava ulova, tu imamo uvijek problema sa iskrcavanjem E, treba pojačati e, e, inspekciju, učestalost inspekcija i analizu podataka. Što se tiče mm, zajedničkih operacija sa Frontexom i EMSom u obalnoj straži, Naravno imamo namjeru da radimo zajedno ne samo na Sredozemlju, već i na Baltiku i Crnom moru. E, nastavit ćemo rad e, e, na našem priručniku za obalnu stražu. Što se tiče povećanja sredstava agencije, ta će se sredstva povećati za 20%, to je bila vaša odluka. E, imat ćemo, e, dakle naša će sredstva doseći 17 milijuna eura. E, to je također, u to su uključeni i pilot projekti. Ovo povećenje administrativni troškovi su se povećali za 73%. 7 eh, milijuna eh, eura ćemo potrošiti na eh, operacije. I na kraju za porezne obveznike, a troškovi koordinacije će iznositi 5 milijuna eura. a stručni e, savjetnici će nas koštati 4 milijuna eura. Evo ovime ću završiti svoj izvještaj. Hvala vam na pažnji. I hvala na izvješću i na svim ovim mm, informacijama. Tko želi e, uzeti riječ? Klara ima riječ. Gracias, presidente. Hvala lijepa predsjedatelju. Željela sam intervenirati da bih zahvalila na prezentaciji koju je Pascal održao i smatram ju iznimno zanimljivom, osobito u smislu nove etape rada e, i e, suradnje i to i s Pensom i s Frontexom. Čestitam također na određenom e, poslu djelatnika i direktora 99,6% e, je e, izvršenje jako dobar rezultat, sjajan podatak, a vjerujem da bi drugi u Europskoj uniji rado imali ovakve rezultate. To ukazuje na skupinu pravih profesionalaca. Osim ovoga ćemo govoriti i o e, zapošljavanju žena, što je e, odlična vijest. Dobro je da se pazi na zapošljavanje žena da bi zastupljenost bila jednaka kao i na općem profesionalnom tržištu. Govorili ste o poslu koju je obavila agencija i natjecanje s novim sustavom regionalizacije. Koja je točno uloga agencija agencije u e, razvoju nove regionalizacije smatram to iznimno važnim jer e, za mene i moju skupinu cijeli ovaj proces e, i rad koji se odvija je dobar rezultat i učinak agencije. No, ukazuje i na suradnju s drugim agencijama e, po e, sistemu prioriteta. I kao što je naglasio Pascal i Aču, to nam omogućuje da dobijemo više podataka e, i da na sredozemlju ostvarimo bolji rezultat. Mi smo mi znamo da će agencija e, obaviti ključni dio rada koji se odnosi na sredozemlje. Hvala vam puno, ja čestitam na e, prezentaciji i na obavljenom poslu, što koji će biti sjajna podloga e, ne samo za naše inspekcije, već i za sve dosije na kojima radimo. Imam dva pitanja, može biti da e, nisam baš e, razumjela dobro, rekli ste na početku da e, se događa i poboljšanje i povećanje inspekcijskog rada, opsega inspekcijskog rada i zanima me je li to proporcionalno s flotom s obzirom na uniformnost osim toga, i drugo pitanje odnosi se na sredozemlje. Dakle, ovo je dobar koncept interakcija na sredozemlju i na istraživanja vrlo su korisna da bismo prikupili preciznije podatke o stokovima i mogli djelovati. E, druga stvar je kako ćemo jamčiti da druge države na sredozemlju e, provedu istu politiku i iste inspekcije kao što to činimo mi. E, dakle, da bi se osiguralo jednako postupanje s istim vrstama. Hvala lijepa. Ja imam dva kratka pitanja. 51 osoba koju zapošljavate. Na to se odnosi moje pitanje. Ako, recimo, tu oduzmete osobe koje e, se bave ljudskim resursima, upravljanjem zgradom i tako dalje, koliko imate operativaca koji doista rade na ovoj temi kojom se, kojom bavite na samom predmetu. Druga je stvar nešto što se odnosi na statistiku. Vi ste prikazali e, povećanje broja prijevara e, do čega je došlo zbog e, je li do toga došlo zato što je više prijevara kao takvih ili bolje radite, imate bolje metode pa ih više otkrivate. Ricardo, izvoli. Pridružujem se zahvali agenciji na obavljenom poslu i inspekcijskom radu. Puno toga je već spomenuto. E, ja ću još jednom naglasiti važnost e, ovog rada i koliko agenciju trebamo podržavati. Ponavljam da je iznimno važno surađivati na prikupljanju podataka, na analizi podataka E, i e, važno je surađivati i s Frontexom. Imam e, pitanje o nečemu što međutim nije bilo spomenuto. A to je kakva je suradnja između agencija i ribarskih operacija na sredozemlju. Postoji li razmjena podataka i e, kako e, se uključujemo s ovim podacima? I drugo pitanje odnosi se na onečišćenja. Ne znam kakve su nadležnosti agencije. Mi smo čuli dosta alarmantne vrijednosti e, i podatke dobivene kroz e, programe na sredozemlju u Atlantiku. E, upravljanje otpadom na e, samim brodovima, ribarskim plovilima, katastrofalno je loše. Oni su među jačim onečišćivačima, odbacuju plastiku s brodova. Čula sam to od promatračkih europskih eh, programa i nemaju eh, koje nemaju nadležnost da bi to stavile u svoja izvješća. Pa me zanima što agencija radi o tome. Hvala vam na prezentaciji ja sam e, zadužena za različnicu za 2015. pa se nadam povećanju proračuna, a moje pitanje odnosi se na edukaciju u trećim državama. E, naravno da je e, edukacija inspektora za evropske vode vaš glavni zadatak, a u 2016. imat ćete jedan trening E, s Liberijom. Koliko je to važno za da bi se osiguralo da se naši sporazumi, da se našim sporazumima upravlja na odgovarajući način i kako možemo povećati taj broj. Imate li plan za e, više država kojim bi se one obuhvatile i koje je E, vrijednost u tome, mi bismo rado sudjelovali barem u jednom treningu, pa čak i e, e, u više njih. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem direktoru Agencije za nadzor ribarstvu iz Vigo. Moje čast e, voditi malu delegaciju zastupnika u veljači e, do vas e, i tamo ćemo si, kao što je obično u svakom turnosu pogledati rad u praksi. Pitanja koja smo čuli su vrlo zanimljiva, mogu sam samo pridružiti i ja sam ih želio postaviti. Mislim da je jako važno utvrditi da nacionalna tijela za nadzor u zibarstvu imaju dobru suradnji s Europskom agencijom. To je često točka sporenja, naime pitanje kako se kontrole provode u drugim zemljama, jesmo li samo mi u našoj zemlji tako e, detaljni, a kako nizozemci, španjolci, Talijani, kako je to na sredozemlju. Iako onda u vlastitom sektoru imamo neka iskustva vrlo obrazložena sve do međunarodne, do ikata e, tamo je već prije 50 godina zapravo povučena kočnica u nuždi jer su rekli ako ovako nastavimo više neće biti plavoperane tune. Zanimljiva je i suradnja na NNN-ima. Pascal je pokazao što se radi. Postoje sporazumi sa državama, trećim državama koje se mogu nadzirati. Ugovori s Norveškom e, možda nisu najbolji primjer. E, ja bih e, tu volio pitati kako možemo uvesti međusobnu kontrolu, na primjer sporazum za Skagerak, kako stojimo s Islandom, koji je također važan naš partner i jako cijenim što koristimo novu tehnologiju na europskoj razini. Imamo satelitski program Galileo i imamo agenciju za satelitsku tehnologiju u Pragu. E, posjetili smo je u odboru za transport i vidjeli smo zanimljive primjere iz prakse za umreženo surađivanje na europskoj razini. I Vessel Monitoring, VSM, je vrlo zanimljiv E, instrument kao i identifikacijski sustav. To su zaista elementi za budućnost. E, na taj način ne samo da ćemo kontrolirati vlastito ribarstvo, nego ćemo suzbijati i nezakonito ribarenje. Sjajan rad, čestitam Pascal. Hvala lijepa, Nikolaj Norikar. Citam, monsieur e, Želim čestitati direktoru na njihovu radu E, želim nešto pitati o, zajedničkom korištenju, e, kakova je situacija sa suradnjom sa državama članicama. E, to je vrlo važno kako bismo optimizirali kontrole i osigurali iste vrste kontrole i kvalitetu kontrole također e, se radi i o prijevarama na kopnu. E, imamo mnogo kršenja na području e, obveza iskrcavanja. Da li ta, vrsta prijevara može postati sistematična? Sada ćemo dati riječ Paskalu koji će odgovoriti na vaša pitanja. Paskal, imate riječ. Hvala predsjedniče. E, nastojat ću odgovoriti na svi, sva pitanja što detaljnije budem mogao. Što se tiče kontrole iskrcavanja, e, e, da li možemo usporediti stvarni ulov sa deklariranim ulovom kontrola iskrcavanja e, nam dozvoljava da li deklaracija o ulovu e, je točna. E, vrlo je teško raditi sa većim brodovima koji imaju velike hladnjake i tako dalje gdje treba sići u potpalublje suradnja sa državama članicama, zajedničko korištenje eh, je planirano i za 2017. Mislim da smo sada na uzlaznoj putanji što se toga tiče. Međutim, e, e, ta je suradnja za sada ograničena na određene vrste riba i ne vidim e, volju država članica da to prošire. Što se tiče satelitskog nadzora i kontrole, gospođa ti je gospođa. Werner Kuhn je postavio to pitanje. Gospodin Kun, vama treba odgovoriti. E, ispričavam se. E, nije još promijenio spol ni boju kose. E, nadam se da u ovom domu nema diskriminacije. Što se tiče Islanda, nemamo suradnje e, na, između naše agencije i Islanda. Island je vrlo važan partner Evropske unije. Mm, imamo sporazum sa priobalnim državama. E, sve je moguće. E, to će ovisiti o odluci komisije, mm, o suradnji sa trećim državama. Mi smo naravno spremni na suradnju, e, a kad to od nas zatraži komisija. E, što se tiče osposobljavanja e, inspektora, gospođa Inskrom je to zapitala. Mi ne možemo imati suradnju sa trećim zemljama bez izrazitog traženja komisije. Dakle, imamo sporazume o državom o, ribulovu, o ribolovu Imamo e, takvo traženje samo od strane Liberije. Što se tiče e, osposabljavanja e, trećih zemalja, naročito afričkih zemalja, moramo imati konkretne projekte koji će imati brze rezultate. Mm dajemo e, dozvole e, trećim zemljama, a e, često ne provjeravamo jesu li njihovi brodovi na, popis, na popisima na crnim listama. Što se tiče zagađenja, u saradnji sa EMS-om najbolje e, sredstva nadzora nam mogu dati podatke i e, tu možemo surađivati sa e, EMS-om i Marpolom o, bacanju o zagađivanju mora u e, polarnom kodaksu koji je nedavno usvojen e, e, tu imamo nove odredbe o plovidbi na sjevernim morima i u polarnoj zoni. To je važno pitanje. Ako otkrijete brod koji prevozi naftu, koji e, izbacuje naftu u more. Avion koji će to vidjeti će odmah obavijestiti e, e, državu članicu koja je time pogođena i EMSU. I ako je to tanker koji s nama surađuje E, onda ćemo moći dalje operirati, međutim stvari su koji puta vrlo složene i koji puta ne možemo, ne, ne žele, ti brodo, tankeri ne žele surađivati. Što se tiče e, prikupljanje podataka, e, tu imamo transverzalnu razmjenu podataka između naših, je li to Solar, Marpol, Mm, mm, e, zatim e, članci 9 e, i 12 konvencije SOLAS, tu razmjenjujemo informacije. Statistike prijevara na brodovima u vezi sa deklaracijama o ulovu, količini ulova to je kršenje koje je vrlo teško dokazati e, koje je lako dokazati. E, inspektori mogu dokazati namjeru e, prijevare. Da li države članice kontroliraju, imaju dovoljan broj iz inspektora za ovisno o e, veličini flota. E, e, recimo država koja ima 10.000 ribarskih brodova i država koja ima mnogo manje brodova. Kod takovih ogromnih brojeva analiza rizika je vrlo teška. administrativni troškovi e, e, agencije e, iznose 20% naših troškova. Mi imamo 51 djelatnika u agenciji. To je i malo i mnogo. Mi smo mnogo radili na tome kako bismo smanjili administrativne troškove E, radimo elektronički. E, mi smo prva agencija koja koristi e, sustav SISPER koja je, nam je omogućila komisija. Prema tome imamo informatičku, elektroničku obradu svih podataka i rada. Moramo što je moguće više smanjiti birokraciju. E, sredozemlje i, i problem e, kontrole priobalnih država nove odredbe e, o koje će stupiti na snagu ove godine će poboljšati situaciju. Međutim, već nekoliko godina radimo na zajedničkom korištenju E, radimo na zajedničkim kontrolama i na analizi rizika. E, naročito radimo na kontroli e, stokova stabljarki, sabljarki. Što se tiče e, e, sredozemlja općenito govoreći, e, vršimo velike napore u prikupljanju informacija. Problem sredozemlja to je granica. Tu se imamo ogromne ribolovne ribarske flote E, ribarstvo je vrlo važna grana e, gospodarstva na sredozemlju i stoga su problemi vrlo složeni. E, hvala lijepa, hvala. Evo, upravo si završio. U ime sviju nas bih htio čestitati Paskalu na E, njihovom radu u agenciji. E, u Naravno, e, on obavlja taj posao sa strašću, to svi znamo. Hvala lijepa, Pascal. Hvala na ovom izlaganju i hvala na svemu ovome što ste odradili ove godine i proteklih godina. Dragi kolege, idemo dalje. Idemo odmah na e, izvješće gospođe e, Rodust, upravljanje e, flotama odbalnog ribolova u najudaljenim regijama. To je izvješće na vlastitu inicijativu. Gospođa Rodust je imenovana izvjestiteljicom. E, ona je e, e, putovala u jednu od najudeljenijih francuskih regija. I sada ćemo čuti nešto o nacrtu pro, izvješća. Dajem riječ gospođi Rodust. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Krajem prosinca ja sam podnijela inicijativno e, izvješće o ribarenju u najudaljenijim regijama i već neko vrijeme taj to tekst postoji. Pitanja su bila sljedeća kako mogu bolje koristiti najudaljene rijege svoje resurse u ribarstvu, jesu li kod ciljanih e, vrijednosti e, ZERPA u ribarstvu u najudaljenim regama dovoljno uvažena. Tek na temelju uvjeta e, je li tamo opravdan drugačiji pristup? Je li sadašnji politički okvir nepotpun ili ga se može poboljšiti? Ako da, na koji način? Cilj ovog izvješća je istražiti mogućnosti unapređenja gospodarenja ribarskom flotom pod sadašnjim, sadašnjom zajedničkom ribarstvenom politikom. Osim toga navodim neke pristupe koje se mogu uvažiti s obzirom na potencijalnu preinaku ZRP-a. Jedan takav zahtjev odnosi se na poboljšanje stanja podataka o najudaljenim regijama. To je potrebno kako na biološkom području, tako i na priobalnom e, ribarenju. To i posebno, posebno s obzirom na to da ta područja žele obnoviti i modernizirati svoju flotu. CELDD i flags, flagovi kao instrument strukturnog i financijskog praćanja najrazličitih dionika proizvodnih lanaca smatram da bi imali učinak velikog poticaja u tim regijama. Uvjerena sam da je CLDD bolji poticaj za novo strukturiranje tog sektora. Osim toga smatram da čim prebrodimo početne poteškoće e, u okviru za pomorstvo i ribarstvo će omogućiti intenziviranje financiranja tih programa. Što se tiče ribarskih partnerstava, nadam se da ćemo sklopiti nove sporazume sa trećim zemljama u susjedstvu. Načelo ZRP-a, dakle koherentnost, trebala bi biti osnova dobre upravne prakse između unutarnje i vanjske dimenzije. Kao što smo isticali u dosadašnjim razmjenama gledišta, žalimo što savjetodavno vijeće koje predviđa ZRP za regije u najudeljenim pozicijama još uvijek nije uveden. To je žalosno zato što smatram da bi takvo savjetodavno vijeće e, bilo prikladna platforma za neophodnu razmjenu znanja i iskustava. Sljedeći moj zahtjev predviđa veću, veće izlaga, izdavanje za poticaje, za subvencije u smislu e, povećanja strojnog fonda. Ako bismo mogli dokazati negativne učinke za klimu. Osim toga, u nekim krajevima nastoje, nastupaju poteškoće što se tiče boljeg korištenja kapaciteta. Tu bih podsjetila da za potencijalnu novu ZRP segmentiranje e, planiranja mora ponovno moramo ponovno promisliti s obzirom na granice kapaciteta. Naravno, e, meni je pred očima cilj da omogućimo održivo ribarenje i zdrave riblje stokove. U tom smislu apeliram na sve kolegice i kolege e, da o tome vode računa s obzirom na buduće amandmane. Zanimaju me vaše reakcije na ovo izvješće, nadam se da ste ga svi pročitali. E, konačno danas je podijeljen dokument koji će biti koristan za razumijevanje stanja u najudaljenijim regijama. Hvala lijepa. Hvala Ulrike. Imamo nekoliko javljenja za riječ i to je normalno. Izvoli, imaš riječ obrigada. Uključite mikrofon. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Mogu nažalost eh, reći, a suprotno od onoga što je prethodno rečeno, da mene zabrinjavaju rezultati ovog izvješća. Saslušavši prezentaciju kolegice i eh, Pitam se je li ono što ona kaže doista odgovara e, odredbama ove uredbe. Malo me zbunjuje što smo u proteklih dva mjeseca čuli više stručnjaka iz ovog područja i iako ja ne pripadam tim udaljenim e, područjima, e, poznajem ovu temu i rad na njoj i e, politike koje provodimo. Naši zastupnici iz Portugala, Španjolske i Francuske bi vjerujem bili znatno razočarani stajalištima ovih e, kolega. Evo što ja vidim. E, dakle, socijalisti smatraju da trebamo E, smanjiti opseke ribarstva i e, to je upravo suprotno onome što bismo mi podržali, budući da e, trebamo baš raditi namjenski na udaljenim područjima. i poduzimati što je moguće u smislu zajedničke e, ribarstvene politike da bi se pomoglo udaljenim područjima. Kolegica međutim kaže da bi trebalo smanjiti opsege ribarstva i to iz e, u svrhu zaštite okoliša. To naravno nije jedina činjenica koju e, razmatramo jer mi smo uvijek zagovarali održivost ribarstva i upravo zato smatram da ovo nije dovoljno jasno naznačeno u izvješću. U EPP-u mi bismo željeli da se istraže nove mogućnosti e, financiranja ribarstva e, i e, vjerujemo da bi to ribarima iz tih područja e, donijelo više sigurnosti, e, a svakako bi trebalo i koristiti goriva koja manje onečišćuju. Tradicionalno, artizanalno i malo ribarstvo treba diversificirati i vrstu proizvoda, te inovirati e, svoje aktivnosti. Imamo program za ribarstvo i po meni je to e, stalna tema naših rasprava i tako treba biti i moramo se time opet baviti ovo izvješće, poštovani kolege, nije zadovoljilo naša očekivanja e, i nije sasvim u skladu e, sa svim onim što su danas problemi najudaljenijih područja i nadam se da ćemo na narednim e, sastancima kad se ponovno okupimo dobiti bolji konsenzus, viši stupanj e, sukladnosti stavova i e, da ćemo moći e, reći nešto pozitivno, dati pozitivan doprinos, a ne samo prešućivati stvari koje se događaju. Jer treba doista djelatno pomoći ljudima u tim područjima. Armstrong, izvolite. E, čestitke e, Ulriki na određenom poslu. E, naravno da su najudaljenija područja vrlo važna, a često zanemarena i trebamo se time više i pozornije baviti. Većina je ovog izvješća jako dobra, međutim imam i neka pitanja, a to je ravnoteža između ribarskih flota i e, mogućnosti e, ribarenja. Zatim e, vidimo da nema prave ravnoteža, a ako je potrebno treba smanjiti flote. Ja smatram da bi smanjenje trebalo provesti na temelju e, kriterija temeljne uredbe i članka 17. Govorili smo o tome i jučer, govorili smo o prioritetima e, i e, o ribarenju na najodrživiji način, a koji će E, omogućiti i zapošljavanje i najviše moguće pomoći lokalnom gospodarstvu. To je posve logično jer naravno da e, trebaju kriteriji biti transparentni i logični te je e, mislim to važna konzistentna primjena i određivanje prioriteta. Barandika Bilbao ima riječ, izvolite. Gracias, presidente. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Ja zahvaljujem e, izvjestiteljici na trudu. Što se nas tiče, mi smatramo da e, ove regije koje su specifične, svi to znamo, a e, izražavaju se i kroz te velike gospodarske i socijalne teškoće, da su to upravo područja koja nude velike mogućnosti razvoja i trebaju e, koristiti i e, sredstva koja su e, za tu svrhu odobrena trebalo bi se truditi na korektnom povlačenju sredstava iz tih fondova jer bi su to sredstva koja će doprinijeti i razvoju e, sektora ribarstva na održiv način gospodarski i socijalno. To su i e, kriteriji e, naše grupe i doista mislimo da bi trebalo djelovati na, po tim odrednicama. Što se tiče e, obnove strategije, e, do koje je došlo e, krajem 2016. godine, a odnosi se na neudaljenija područja, mislim da bi trebalo uvijek popratiti razvoj ribarstva s adekvatnom infrastrukturom koja treba biti poboljšana i moramo znati da e, se treba i e, obnovu flota vršiti e, sa, u skladu sa zajedničkom ribarstvenom politikom. Pa prema tome na taj način možemo dobiti odgovarajuću kvalitetu i tako i jesmo u različitim e, izmjenama, u različitim amandmanima predložili. Međutim, na kraju nije sve ispalo onako kako smo željeli. E, ribarstvo je sektor koji se može diversificirati. O tome smo e, govorili. Govorili smo o diversifikaciji i održivosti što bi trebalo dovesti i do diversifikacije u turizmu i to doista kvalitetnom turizmu. To je ono što traže naši građani, ne samo europski građani, nego i turisti, novi turisti koji dolaze, očekuju visoko kvalitetni turizam. Ribarstvo je prema tome nešto čime se trebamo baviti na ovakav sveobuhvatan način. E, trebamo uvesti i amandmane budući da e, u ovim izvješćima ima i određene zbrke i nejasnoća, nije nam točno jasno kude želimo E, ići, odnosno kamo stići i ja bih postavila i jedno pitanje. Zašto savjetodavno tijelo za nije uspostavljeno za ove udaljene regije? Hvala. Gabriel Mato. Hvala vam lijepa i hvala izvjestiteljici. E, ovo, e, ja ću biti e, malo grub i mene doista brine ono što čujem u ovom izvješću. Ništa osobno e, naravno, ali moram reći da se osjeća da se nije razgovaralo s ribarima iz udaljenih područja e, Francuske, Portugala, Španjolske recimo. E, ovaj, ovo izvješće ima dva dijela e, i ako pogledamo ovaj dio koji se E, odnosi na samu dijagnozu e, koja je u uvodnim izjavama, s tim se mogu gotovo 100% složiti. Ali što se tiče e, samih prijedloga, vidim tu neke stvari koje su u redu, a drugo je ono što su mjere koje su predložene E, međutim ne vidim u objašnjenjima e, dobro obrazloženje e, mjera, ono što predlažete naprosto nije dovoljno. Trenutne CFP prijedlozi nisu prijedlozi za rješavanje problema udaljenih područja i Naravno, e, prekapacitiranost nije bitna za ta područja. Dakle, naprosto krećemo od krive premise, pogrešne premise i činjenica je da e, nisu to područja gdje ljudi e, ribare iz kanua ili iz nekakvih barčica, nemaju nikakve opreme i tako dalje. To je iskrivljena slika. U objašnjenju se navodi potreba za sredstvima, ali onda opet e, i e, imamo i objašnjenje da ne bi trebali dobiti e, neka posebna sredstva. Na Kanarima imate 800 ribarskih brodova koje treba eh, poboljšati, modernizirati, eh, jer ako se to ne učini neće nikad biti postignut eh, odgovarajući kapacitet. Prema tome moramo modernizirati plovila ribarskih flota i to najviše zbog sigurnosti. Da imamo 50% povećanje 50% čega je o tome što govorimo. E, vidimo da uglavnom godinama nije bilo odgovarajućih poboljšanja, e, međutim trebalo bi raditi e, kroz ovaj fond koji je zaista ključan e, za najudaljenija područja. E, jer e, znamo svi da je to jedini način za pravu pomoć. Trebamo poticaje, trebamo ribarenje koje je dobro za okoliš. Na Kanarima recimo se mnogi žele baviti drugim vrstama e, poslova i drugim i ulaziti u druge sektore i napustiti ribarstvo. Hvala lijepa. Sad Ricardo, tri minute. Hvala predsjedatelju. Reći ću Prvo, samo nekoliko komentara. Ulrika je posjetila dva najudaljenija područja u e, ovom parlamentarnom razdoblju, te je ostvarila e, kontakt sa predstavnicima sektora ribarstva te se bavila i e, gospodarskim i ostalim aspektima e, i upravo zbog toga daje ove prijedloge. Prijedlog e, ima namjeru pokriti aspekte koje bi trebalo kroz upravljanje flotom i upravo E, zato zahvaljujemo Ulriki na vremenu utrošenom e, u e, ovaj posao. Puno je razloga koji povezuju ove prijedloge, a inicijalni prijedlog govori o stvaranju odbora ili vijeća za e, najudaljenija područja i za e, taj starinski e, mali priobalni ribolov budući da je to upravo način gospodarenja svojstven ovim područjima i preporuke su da doista može doći do poboljšanja i mi ćemo dati daljnje prijedloge. Smatram da očekivanja sektora ribarstva treba uzeti u obzir i to ne samo radi e, financiranja što naravno ima dobre učinke na gospodarstvo tih e, regija, nego recimo treba omogućiti e, ljudima da e, kupuju plovila, da obnavljaju, ali i da to budu suvremena e, plovila koja će omogućiti bolje rezultate. E, kod 12. točke ne razumijem e, potpuno osvrt na pristup razumijemo što se htjelo reći ali to jest problem eh, namjenskog pristupa. Treba biti jasniji, određeniji, a u pogledu i u a eh, i nacionalnih eh, plovila, mislim da nema više tog i u ribarenja u najudaljenijim područjima u usporedbi s drugima. To vidimo recimo na Azorima, nema sad vremena za pojašnjenje, e, samo želim uriki zahvaliti, čestitati e, i e, podnosit ćemo amandmane na izvješće koji će biti u skladu s onim što je, stoji u uvodnim e, izjavama ili napomenama tog izvješća. I ja e, želim e, zahvaliti i čestitati Ulrike na poslu i ja ću se složiti dijelom s kolegama, ali neka pitanja posebno potaknuti. Čini mi se da nema E, sklada između onoga e, što se razmatra i onoga što već stoji. E, dakle, tu su neke, neke diskrepance, kao što je gospodin Mato već rekao u uvodnim napomenama, s kojima se E, možemo složiti, e, smo vidjeli e, neke stvari, a onda opet u prijedlozima drugčije stvari. Mislim da je tu došlo do određenog nesklada E, nije mi jasno kako bi to poruka bila za recimo ribarski sektor na Kanarima, za regionalnu e, upravu, e, budući da ja od njih čujem da trebamo znatne promjene i ne vidim u ovom izvješću adekvatne prijedloge koji bi dali e, naznanje da je potrebno da e, udaljena područja i dalje dobivaju namjenska sredstva iz e, Fonda za ribarstvo. Oni se nose s teškoćama koje su jako konkretne i doista, doista specifične. I ja ću međutim dodati da je potrebno eh, da eh, se napravi poseban program za eh, ribarstvo u tim područjima jer su njegove karakteristike potpuno drugačije. Ja znam situaciju na Kanarima, ali i drugdje je slična. To su vrlo specifične stvari i treba postići cilj da se pokuša e, doći do onoga što želi sam sektor. E, to, e, to je meni ključno. Ključno je da idemo za onim što oni kažu da im treba. I to je poruka koju ja donosim s Kanara sa, od lokalne uprave i naravno da ću staviti amandmane, ali važno je postići sporazum da bi se do, e, postiglo i postigao glavni cilj i osiguralo da imamo namjenski proračun e, upravo za ta e, najudaljenija e, područja. Znam da će kolegice što prilagoditi s vremenom. Hvala lijepa. Hvala, hvala lijepa Klara kao predsjednik, ali kao i francuski zastupnik. Dijelim probleme sa Španjolskom i Portugalom. E, zahvaljujem na e, pitanjima. Slažem se s onim što je rekla Gabriel, ali ne slažem se sa onim što je predložila. E, podsjećam E, da najudaljenije regije imaju vrlo specifična ograničenja, otočnost i udaljenost. I to trebamo uzeti u obzir kad e, raspravljamo o europskom zakonodavstvu. E, instrumenti koje imamo u ZRP-u moramo prilagoditi tim područjima jer oni imaju drugačije probleme Eh, hitno je da eh, ulažemo u ribarske flote najudaljenih regija. Oni moraju imati eh, brodove koji odgovaraju o okolišnim i sigurnosnim zahtjevima. Malo ribarstvo je zastarjelo u tim regijama. Oni moraju imati održivo ribarstvo i to moramo poticati. Ulrike, ti si identificirala probleme. E, trebamo povećati pomoć za zamjenu i kupnju novih motora. Međutim, to nije dovoljno. E, moramo modernizirati e, flotu tih regija i moramo imati specifične odrebe za obnavljanje flote te e, regije moraju također e, strukturirati svoje djelatnosti moraju imati kategorizaciju e, stručnosti vidimo već od 2014. da imamo vrlo velike teškoće u provedbi novih propisa E, također treba osigurati pravnu sigurnost. Niti e, e, komisija, niti države članice nisu dale dovoljne garancije. Ova pomoć za restrukturiranje je od bitne važnosti za te regije. Treba poticati ulaganja u te regije, stoga moramo imati posebnu uredbu u Fondu za pomorstvo i e, ribarstvo. E, tu imamo još puno previše pravne nesigurnosti, što je neprihvatljivo za najudaljenije regije. Ja ću e, podastriti amandmane u vezi sa ovime što sam sada iznio. Hvala lijepa. Nemamo više javljanja za riječ, pa ću sada dati riječ Armondu Stuliju koji će danas biti e, govornik za komisiju. Hvala lijepa, govorit ću kratko. Jer čini mi se da je ovo jedna rasprava koja će ići u detalje i imati više e, dijelova. Mislim da je ovo izvješće dobro, ima dobru ravnotežu i e, da sadrži elemente o kojima smo razgovarali. E, i e, pokriva gotovo sve aspekte e, ribarstvene politike. Mislim, međutim, da treba dati jedan komentar i to nije prvi puta da to govorim. Kao i kolega Mato, mislim da ovakva izvješća trebaju točno odraziti stanje u neudaljenim područjima. Imamo jednu rečenicu u kojoj e, se kaže da e, su ta e, područja izvan dosega ZRP-a. Ja mislim da ta područja, koliko ja znam, nikad nisu bila isključena iz ZRP-a. Ako postoji problem s e, financiranjem modernizacije e, flota, a to nije zbog ZRP-a nego iz drugih razloga. Međutim, to se ponavlja stalno. E, po meni je, mene to šokira jer smatram da je netočno i vidim da se započinje s pravom raspravom i da će biti puno Eh, eh, evo, eh, dragi Armando, raspravu već imamo, raspravljamo i s komisijom, mm, a sada si u našem odboru ovdje imamo raspravu. Mm, sad je lopta na tom polju. Ulike Rodust, naša kolegica, ima riječ. Izvolite. Hvala lijepa ne želim ni ja krenuti osobno. Međutim, moram reći da sam vrlo začuđena kao prvo što se tiče solidarnosti i tvrdnje da je izvješće prekratko. Imamo kriterije i tamo piše koliko znakova smijemo staviti u izvješću. Mi smo došli do gornje granice. I ja bih voljela e, napisati izvješće na 40-50 stranica, ali to mi nije dopušteno. Solidarnost. Neću e, govoriti na osobnoj razini, ali me zaista čudi da osoba zastupnica koja ne dolazi iz udaljenih regija e, je prihvatila taj zadatak. Zašto ga nisu prihvatili kolege koji jesu iz tih regija? Ja sam ovdje višekratno na odboru raspravljala s dotičnim kolegicama i kolegama. Dobila sam priopćenja koja sam uključila. S udaljenim regijama sam imala nekoliko e, sastanaka i oni su dobili ovaj nacrt, a ja s njihove strane nisam primila tako žestoku kritiku. E, imat ću razumijevanja ako se oni budu sada obratili svojim zastupnicima. Tako je politički život. Ali zaista moram reći, bilo bi mi draže da sam tu kritiku primila izravno, jer bi možda nacrt izvješća ispao drugačije. Morala sam pretpostaviti da ono što se tražilo e, je uključeno sve osim jedne točke, a to su nove e, gradnje Slažem se s eh, predstavnikom komisijom, ZRP vrijedi za cijelu Europu, a najudaljenije regije su dio Europe. To što su prošlih godina nacionalne države imale mačehinski odnos prema svojim udaljenim regijama smatram da je sramotno. No, bilo kako bilo, takva je situacija. Sada imamo priliku pomoći ljudima u najudaljenijim regijama i to ovo izvješće upravo pokušava. Amandmani mogu samo unaprijediti izvješće, ali usredno molim da uza svu kritiku koju sam ovdje čula se primi na znanje da su najudaljenije regije dio Europske unije, znači i za njih vrijedi zajednička ribarstvena politika gdje piše da u vrijeme važenja ZRP-a nećemo dopustiti novu izgradnju. A što se tiče stokova, da, bilo bi, oprostite, da, što se tiče stokova, bilo bi zanimljivo imati fond samo za udaljene regije, ali tu moramo biti oprezno. Klara je članica odbora za financije i vjerojatno zna kakvi su fondovi i znamo da tamo postoji daleko više novca. Utvrdila sam da postojeći fondove u najudeljenim regijama, a to znači zapravo nacionalne države, jer očito nacionalne države prate u tome regije, nisu iskorištene. Dakle, tamo je neiskorišten e, novac. Pa se ja pitam što zapravo želimo. Želimo manji fond kao rezultat ili želimo ljudima dati mogućnost da iskoriste sve fondove. I žao mi je, ali ja sam za više novca, a ne manje. Molim vas, izračunajte koliko biste novca dobili kada biste zatražili vlastiti fond u usporedbi sa onim novcem koji nije pozvan iz postojećih i iskorišten iz postojećih fondova. Molim da se jednostavno malo točnije izračuna što ovdje ima smisla, a što nema nova izgradnja kolegice i kolege, pogledajte u vlastite regije, ako i niste s otoka, pa i na kopnu, svugdje su e, kapaciteti zastarjeli. I moji ribari su ljuti što su njihova plovila stara 30 i više godina. No po sadašnjoj zakonodavstvu nije dopušteno širiti e, flotu, ali dopuštena je obnova, ni to nije iskorišteno i mislim da nije krivnja u regijama e, najudaljenijim. Mislim da je to odgovornost nacionalnih država. I u tome se sastoji moj apel u ovom izvješću. Trebamo se probuditi da ovi ljudi ne ostanu bespomoćni i usamljeni. Hvala. Hvala Ulrike. E, kao predsjednik ću bih htio nešto reći. E, za, zašto vi i a ne neki zastupnik e, najudaljenijih regija u prvom redu e, zbog udaljenosti. E, vas su angažirali ti ljudi da predložite reviziju politika za najudaljenije regije. Činjenica da E, niste neka mm, e, zastupnica koja ima tu velikog iskustva. E, vaša prednost da imate novi pogled na stvar, dakle gledate to iz drugačije perspektive no što bi to imao neki francuski, portugalski ili španjolski zastupnik. Draga kolegice, niste nova ovdje u ovom odboru. Nije to prvo izvješće koje nam dajete. To je sada prilika da imamo raspravu. Naravno, ne mogu se svi složiti s vašim prijedlozima. To nije kritika. Mi imamo razna mišljenja i predlažemo, dajemo razne prijedloge. E, naravno zahvalni smo za vaš rad e, i e, želim vam na tome zahvaliti. Toliko sam želio reći o tome, o ovoj raspravi. Rok za predaju amandmana je 2. veljače u, do 18 sati. moramo ići dalje u ovom izvješću. E, a glasanje će biti u 2. travnja. A sada idemo dalje. E, izvješće e, e, prvo ćemo čuti Carlosa jer mora otići na avion. Evo, malo sam promijenio dnevni red, ispričavam se brzo i kratko. Hvala tajništu i komisiji koje zanima ovo mišljenje, e, a mi smo analizirali dokument koji vidim kao posve tehnički. A e, cilj bi mu trebao biti iznalaženje načina da se do fondova nalazi e, manje birokratiziranja, da se omogući lakša dostupnost E, sredstvima e, i e, proračunu. Mislim da bi to trebalo vidjeti kao nešto vrlo pozitivno u pokušaju da se ovaj prijedlog ostvari. To je, kao što sam rekao, vrlo tehnički prijedlog, ali je složen. međutim, nije nam jasno zašto se daje toliko malo vremena za javnu konzultaciju i nema spomena u e, uvodnim napomenama o e, tome kakve su detaljne konzultacije provedene e, sa ribarskim sektorom. Dakle, mislim da bismo da ovo zapravo nam daje vrlo malo vremena. E, želi li se neko javiti za riječ? Klara ima riječ. Molim, kratko. Hvala lijepa. Ja ću govoriti kratko. Kao i Carlos, e, ja e, bih kao izvjestiteljica u sjeni svoje skupine htjela reći da mi se ne sviđa ovaj predviđeni postupak i da želim reći da su neki prijedlozi zanimljivi i mogli bi se dodati, kao što je to recimo odredba o fiducijarnom e, fondu. I o tome ćemo e, dati prijedlog. Jedina stvar e, koja me doista brine o ovom, e, ovoj uredbi, omnibus uredbi, e, je da bi se mogao koristiti tek dio ograničenih sredstava. Jako me brine e, ukupno da je ukupni iznos vrlo mali i ne sviđa mi se otvaranje ovog fonda za druge svrhe i namjene u različitim i drugčijim situacijama. Zato jer komisija i vijeće nisu uspjeli riješiti iz vlastitih sredstava e, potrebe koje postoje u Europskoj uniji. Pa prema tome ovo bi značilo otvaranje e, fonda za e, isplatu novih sredstava i to je zapravo jedna općenita kritika koju imam. Te ću komentirati i druga tehnička pitanja bude li potrebe. Hvala lijepo. Veronika, izvolim. Javlja li se tko u ime komisije? Ne. E, glasanje u, će biti 23. E, ožujka. Idemo odmah dalje na stvarni dnevni e, red. Marko Afronte ima izvještaje o statusu ribljih stokova i socioekonomski položaj sektora ribarstva u sredozemlji. To je veliki izvještaj. Marko, imaš riječ. Izvoli. Izvoli. Grazie. Eh, di, molto eh, Hvala lijepa. O sredozemlju smo već mnogo govorili i o nazoru u sredozemlju. To je vrlo važno područje i to je i mnogo praćena regija. Vidjeli ste izvješće, eh, tematika je vrlo složena možda je bilo potrebno više prostora. Moje prethodno izvješće bilo je daleko duže, ali imamo tu ograničenja, e, stoga sam morao tekst kratiti, već sam prekoračio dopuštene granice. Ovako složen sustav kao što je ova organizacija e, ne poznaje jedno jedinstveno rješenje. E, ribolovni stokovi i malo ribarstvo zahtijevaju razne integrirane mjere koji slijede e, neki okvir, a obuhvaća mnogo lokalnih planova i općenito imamo e, vrlo složen kontekst jer se ne radi samo o stokovima koji su u vrlo lošem stanju, a neki drugi su vrlo e, ograničeni, a događa se i tro ili četvrostruki prelov u odnosu na dopuštenu ribolovnu smrtnost i održivo ribarenje. Dakle, to je sektor u kojem dominiraju mali ribari E, s vrlo lošem, lošom opremom. E, imamo i problem stokova i problem ribarenja na koordinirani način. Bilo bi prejednostavno reći sada ćemo zabraniti daljnji e, lov, a to ne možemo bez ozbiljnog učinka na egzistencije naših ribara. Treba definirati što je to malo e, e, ribarstvo. E, odredba je manje od 12 metara, plovilo ne smije biti duže od 12 metara s vrlo jasnim opisom koji međutim nije u skladu s realnostima nastojao sam se baviti tom e, definicijom i e, moram priznati da imam poteškoća s tim jer na sredozemlju imamo nekoliko definicija za malo ribarstvo. I to, osim toga postoji velik problem sa nezakonitim ribarenjem, to smo čuli u kontekstu nadzora danas ujutro. No nije to sve, nego i tu i treba e, uključiti neku vlast u tu disciplinu, e, treba uključiti i mladu generaciju. I e, postoji i ta nezakonitost na vrlo, u vrlo malim razmjenima. Dakle, imamo legalne ribare koji kažu da im ilegalni predstavljaju velik problem. I tu imamo još problem trećih država možemo imati e, najdivnije planove sa izvrsnim rješenjima, ali ako u istom e, moru ili morskom bazenu imamo strane e, flote sa drugačijim pravilima, onda ćemo se naći u velikim poteškoćama ako ne budemo koordinirali naš rad i nikad nećemo doći do rješenja. Još jedan važan aspekt s obzirom na to da sam se bavio i podacima, e, to je e, vrlo česta tema. E, naime, podaci koje imamo o tim ribaricama su vrlo važni. Često se prekršaj vežu za očevidnike koje se ne vode uredne i slično i to naravno utječe onda i na znanstvene podatke koje e, želimo e, koristiti jer su onda i oni lažni. Dakle, te znanstvene podatke koje ćemo iz toga dobiti zapravo ne možemo smatrati pouzdanim i korektnima. Iz toga proizlazi i e, obvezu smanjivanja takvih podataka. Imali smo istraživanje za sjever Europe sa 18 ili 19 projekata, a samo dva e, za sredozemlje. Očito i tu još moramo poraditi. U posljednjem dijelu izvješća e, se bavimo pristupom e, odozdo sa dakle, suradnjom sa samim ribarima jer od njih ćemo čuti da pravila koja im se nameću od dosgo zapravo nemaju veze s njima i donose ih oni koji nemaju pojma što oni, o tome što oni rade. A mislim da su zapravo u pravu kada to tvrde. Uredbe i pravila zapravo se donose bez sudjelovanja onih na terenu i koji su izravno e, njima pogođeni. Eto, toliko za sada i e, pričekat ću e, vaše komentare, a posebno amandmane koji će pomoći da ovo izvješće bude što opsežnije i učinkovitije. Kao što smo jučer rekli, to će biti glas Europskog parlamenta o ovoj temi kada budemo glasovali. Nadamo se da će izvješće ispuniti svoje očekivanja. Hvala lijepo Marko. Veronika ima riječ. Hvala predsjedniče. E, zahvaljujem izvjestitelju. E, znam da e, imamo određen broj riječi koje smijemo napisati u dokumentu. E, izvjestitelj je rekao da možemo pripremiti tekst sa izvjestiteljima u sjeni. To mora odraziti mišljenje većine u parlamentu. Moramo reći da je Mediteran e, zatvoreno more, a dijelimo ga s trećim zemljama i Stoga um, moramo imati e, drugi pristup nego drugim regijama koje podlježu ZRP-u. Mm, e, borba protiv NNN-a e, zahtjeva aktivno sudjelovanje trećih zemalja mm, što god mi činili protiv nezakonitog e, ribolova, ako treće zemlje ne sudjeluje, e, vrlo će teško biti e, suzbijati nezakoniti, nereguliran ribolov. naravno imat ćemo amandmane, moramo gledati i druge faktore koji direktno u, utječu na održivost stokova, na klimatske promjene i tako dalje. E, e, ribarstvene kvote e, moraju biti iznimna mjera, a ne uobičajena strategija. Moramo se naravno uvijek uzeti u obzir socioekonomsku situaciju regije E, kolega Mato je govorio o kvotama za sabljarku e, i e, kvote za plavoperajnu tunu. Te se kvote i dalje primjenjuju, mada se situacija poboljšala. To bi moglo imati vrlo negativan utjecaj na zapošljavanje mm, mm, E, iz toga bi se odredba 238 e, e, mogla iznijansirati odredbe 1.3.4.8. mogle iznijansirati kako bi odrazile stvarnu situaciju. Moramo imati na umu malo ribarstvo kao i stvarne stokove u, na sredozemlju. Moramo e, bolje surađivati sa trećim zemljama e, i one se trebaju uklopiti u mediteransku strategiju koju je predložila komisija. možda moramo promijeniti neke granice. E, moramo se naravno zasnivati na znanstvenim činjenicama i aktivno uključiti ribarstveni sektor. Regionalizacija mora olakšati e, donošenje odluka koje moraju biti prilagođene situaciji i resursima. Hvala lijepa. Hvala. Gabriel Mato ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Željela sam zahvaliti. Dopustite da zahvalim Marku Afrontu na radu i na svemu što smo od njega čuli jer to obuhvaća svu složenost e, naše teme i vodi računa o svim argumentima o kojima smo raspravljali već raznim prilikama. Tu se uključuju i neke druge e, dos, druge teme takovi, dakle najveće dopuštene E, razine ulova i tako dalje. Naš klub koliko god bude moguće će surađivati na iznalaženju rješenja. Slažemo se također sa amandmanima koje još očekujemo. Biće još dakle nekih izmjena, ali parlament može dati jasan znak vijeću i komisiji da se može naći rješenje. Još dvije stvari. Kada se bavimo ribarstvom u sredozemlju, to nije samo ribarstvo, nego to uključuje niz različitih situacija e, koji e, otežavaju rješenja. Naime, to je zatvoreni bazen i e, ne radi se samo o ribarstvu, nego se radi o ekosustavu i o uzrocima koji e, utječu na razne e, nepovoljne trendove. Dakle, ono što je loše proizlazi iz drugih loših okolnosti i smanjuje e, stokove. Mnoga plovila koja plove po sredozemlju, to je daleko izraženije nego u drugim morima. Dakle, gustoća prometa je daleko veća i to treba naglasiti. Nije ribarstvo odgovorno za sve E, i drugi sektori se tu moraju uključiti, inače će biti više problema. Zatim, znanstveni podaci e, su potrebni e, za upoznavanje stanja, a na te stokove onda utječu primjerice i faktori poput zagađenja. Znanstveni podaci su potrebni ne samo za nadzor, nego i za druge druga polja. Moramo uključiti znanost. A zatim moramo naravno uključiti i ono što govore ribari. Nije to znanstveno spoznaje, ali to je važan sektor. E, oni vide e, što su ulovili i kako se mijenja e, ribolov i, i njihovi podaci o stokovima su važni. Za mene je bilo jako zanimljivo u Katanji na konferenciji čuti neke podatke i MSY-ove e, za različite stokove moramo podrobnije uzeti u razmatranje. E, dakle, ukupni ulov se mora e, uvažiti jer su kvote drugačije nego u drugim morima. I o tome treba još intenzivirati rad. To može imati drugačije posljedice za neke stokove. Možda su to predatori i možda su ti odnosi malo drugačiji. O svemu tome još moramo e, dobiti točnije podatke i mi smo na raspolaganju i veliki entuzijasti. Hvala lijepa. Riječ ima Klara. Hvala predsjedateljice. Ovo je izvješće koje je za mene i moju skupinu jako, jako važno i zahvaljujem e, Renati na predstavljanju. Ja bih dodala još e, pitanje koje bi se odnosilo na ovo izvješće. Hvala lijepa na inicijativi. Hvala lijepa na e, ovim mogućnostima koje e, omogućuje ovo, ovo izvješće koje je vrlo potpuno i temeljito. Čini mi se da su neke stvari e, dosta indikativne, kao što je na primjer malo i artizanalno ribarenje i pomoć za takvo. Ribarenje, međutim, kod osme točke, a to je to su eh, kvote, neprenosive kvote e, i e, čini mi se da je puno vrsta i da je E, da se zapravo ribari imaju posla sa jako puno vrsta i da je suradnja e, zapravo sa trećim državama dobra. Međutim, one imaju svoje e, vlastite stare ribarstvene politike. I jedino to je i moguće. E, treba naravno to imati na umu i prije nego što uspostavimo čvrste kvote, puno je e, među mjera koje bi se mogle poduzeti. A koje bi se primijenile u e, ekstremno hitim situacijama kada je znanstveno dokazano da postoje problemi. Međutim, e, s obzirom na vrste riba, e, druge e, se mjere onda ne bi poduzimale. A neke su vrste stvarno neophodne i morat će biti korištene u svrhu poboljšanja situacije. Postoje određene e, mjere koje e, bi se mogle uspostaviti i to prije nego što situacija krene e, drastičnim putem. Evo primjera. mi ćemo i to za to poslati amandmane da bi se dovelo do poboljšanja situacije, a onda se krenulo rješavati e, temeljna pitanja koja su vrlo problematična e, na e, sredozemlju, odnosno treba zahvatiti i ovaj okolišni aspekt i socijalni i gospodarski, bez toga ništa. Ja bih htjela, htjela zahvaliti izvjestitelju Međutim, ima nešto što jako zabrinjava e, u mediteranskoj situaciji. E, stokovi e, su drastično pali u posljednjih nekoliko godina, pa je neophodno potrebno intervenirati. Mm, komisija mora donijeti jedan stvaran plan upravljanja E, sadašnji okvir nije dao one rezultate koje smo e, očekivali. E, trebamo također donijeti spacio prostorne mjere koje bi osigurale socioekonomsku stabilnost. U to moraju biti uključeni i ribari E, e, podržavam ono što je rekao Marko, nemamo dovoljno podataka i znanstvenog istraživanja. Moramo vidjeti e, koji su stokovi preizlovljeni, moramo govoriti akcije protiv, kako bismo suzbili te teškoće. Naravno, svi dionici moraju biti uključeni E, imam e, e, savjetodavno vijeće mora hitno reagirati. Ribari na sredozemlju su već učinili velike napore kako bi se situacija poboljšala. Sve su to mali kamenčići u ovoj velikoj zgradi. Sada ću dati riječ gospodinu Mitoli Didisu Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa predsjedniče. U ime komisije bismo željeli zahvaliti e, na ovoj mogućnosti da e, iznesemo stavove e, komisije na ovom području. Podsjećam da je povjerenik Vela lansirao jednu akciju uključujući države članice i sve dionike kako bi se to je bio sastanak u Kataniji, on je spomenut, u travnju e, je onda uslijedio e, ministarski sastanak e, gdje su, smo čuli stavove Europskog parlamenta i svi smo se složili prošle godine o, u tome, e, e, a što je istekno i gospodina Fronte, da moramo e, ublažiti utjecaj, negativni utjecaj prevelikog izlova, poduzata je inicijativa da se pozovu svi ministri priobalnih država na sastanak u Ožujku u Maltu. Tu će se e, e, onda e, donijeti ministarska deklaracija sa prijedlozima za djelovanje u sljedećih deset godina. Ovdje bih htio naglasiti da je naša politika da se pozabavimo problemima prikupljanja podataka, znanstvenog istraživanja, znanstvenih e, e, savjetovanja, e, poštivanje propisa o NNN-u. također moramo stvoriti sinergije s trećim zemljama pomoću raznih dodatnih mjera. Radimo i na multi lateralnoj e, razini sa GFCM-om. Prošle smo godini, godine e, donijeli rekordan broj novih preporuka, a sada smo u postupku e, primjene strategije GFCM-a za 2000, do 2020. godine. Spomenut ću GFCM je ustanovio e, radnu skupinu o e, rekreativnom ribarstvu, o malom ribarstvu. Donijeta je odluka da se donese e, nacrt regionalnog plana protiv NNN-a. Surađujemo sa državama članicama, imamo višegodišnje planove, pripremamo primjenu e, e, plana koje smo e, nedavno usvojili, to jest 18. siječnja ove godine za pridnene ribe u Mediteranu, u Sredozemlju. Želimo poduzeti hitne mjere u nacionalnim područjem Raspravljamo sada i o tehničkim mjerama, paketu tehničkih e, e, mjera, a o posebnim točkama koje su iznesene u izvješću želim pocrtati da postoji potreba poboljšanja e, zaštićenih pomorskih područja. na tome radi GFCM o tome će se govoriti i u ministarskoj e, deklaraciji. E, radit ćemo ne samo na razini GFCM-a, već i na razini cijele Europske unije. Želimo uskladiti e, način našeg rada Malo ribarstvo će biti jedna od e, ključnih točaka u e, deklaraciji o sredozemlju. Zbog utjecaja koju ima na e, priobalne zajednice. plava ekonomija je vrlo važna za, na primjer, za turizam naravno i to trebamo razvijati. Vidim da u izvješću spominjete i potrebu da poboljšamo mjere sigurnosti. E, naravno to e, e, Evropski Europski fond za pomorsko i ribarstvo može u tome pomoći. Ne možemo pomoći pri obnovi ribarskih brodova, ali možemo raditi na poboljšanju sigurnosti na brodu moramo u to uključiti ribarsku industriju, ribare, e, sve dionike. E, e, o time se bavi novi ZRP, savjetodavno vijeće predstavlja većinu dionika na sredozemlju. E, također trebamo bolje surađivati sa trećim zemljama. Moramo stvoriti jednake uvjete za sve, to je spomenuto u nekoliko navrata. Naravno, borba protiv NNN-a je ključna. Socioekonomski utjecaj, podsjećam na ono što je rekao povjerenik Vela, e, u, nedavno u, krajem prošle godine. E, ž, podupiremo um, e, inicijativu 4.11. Um, moramo poduprijeti e, sigurnost ali e, fond za pomorstvo i ribarstvo ne može e, e, pomoći pri obnovi brodova to sam već rekao sa situacija, situacija u maroku izjava komisija u, s tim u vezi imali smo jednu sudsku odluku E, trebamo trajna rješenja u ovoj situaciji. Ali to nije direktno povezano sa sredozemljem. E, sve u svemu, ono što mi želimo poručiti jeste da je potrebna hitna akcija. Sadašnje stanje stvari e, ste točno iznijeli. Ono što je rekao povjerenik Vela, radit ćemo na planu za sljedećih deset godina sa specifičnim ciljevima i specifičnim mjerama. Hvala. Hvala, gospodine Mitolidis. Marko, želiš li nešto zaključno reći? Želim. Hvala na svim ovim komentarima i primjedbama. A čuli smo i neke e, kritičke točke ali mislim da možemo napraviti dobar posao zajedno. Kolege su spomenule nešto što nije bilo u mojoj prezentaciji, a to je utjecaj drugih čimbenika na situaciju u sredozemlju. To je svakako sadržaj izvješća i piše tamo na početku javlja se niz čimbenika e, izvan ribarstva o kojima možemo voditi računa, međutim nije to jednostavno. E, moramo znati kako se to odražava na ribarstvo. I ono što je gospodin Liberata rekao u Katanji, e, to je bilo vrlo zanimljivo. Renata je to još posebno spomenula to je važan cilj e, koji će utjecati i na naše političke odluke. To ćemo uključiti u e, ribarstvu kod više stokova smo vidjeli da e, neke odredbe koje donosimo na jedan način imaju pozitivan učinak, ali u nekom drugom pogledu imaju negativan učinak. Više puta smo i telefonski e, bili u kontaktu i e, uključio sam rezultate da e, upotpunim ovo izvješće. Neke točke su ostale kontroverzne, to su na primjer to je uvođenje kvota za sabljarku. U izvješću sam napisao da je uvođenje kvota jedna od mogućih mjera. To ne mora biti jedino rješenje, ali je moguće. Nitko ne osporava da kod održivosti je kvota kod plavoperene tune dobro djelovala. I e, tu moramo jednostavno malo e, detaljnije razmotriti stvari, ali tako nešto ne smijemo izgubiti iz vida. Jer to ne vrijedi samo za sabljarku, to vrijede i za male pelagijske vrste gdje imamo kvote. To su apsolutno neophodne mjere. Imam još e, neke točke zapisane ali e, mislim da ćemo konstruktivno surađivati i da ćemo sastaviti što bolje e, izvješće. Bez sumnje, Marko. Amandmani se mogu podnijeti do 2. veljače u 18 sati, a glasovanje na plenarki će imati u travnju. Sljedeće e, točka dnevnog reda jeste razrežnica za FKUP. Gospođa Engström je izvjestiteljica, pa e, joj odmah dajem riječ. Izvolite. Hvala. lijepa. Ovo je vrlo e, važno sredstvo za kontrolu i provođenje propisa. Moramo osigurati kroz agenciju jednake uvjete e, s obzirom da mnogo država članica sudjeluje. E, ovo je ključno za sukladnost e, s propisima. Čuli smo od Paskala Savurea što agencija planira za 2017. Mislim da nam je sada e, lakše jer vidimo kako važan posao obavlja ova agencija i kako središnju ulogu igra u osiguranju poštivanja pravila ZRP-a. Ovo postaje e, i globalno e, djelatna agencija kroz aktivnosti na zapadnoj Afrike e, i trećih zemalja. Svi se slažu da bi ribarstvo u EU bile daleko loše situacije ako bi agencija prestala djelovati ili ako bi joj smanjila proračunska sredstva. Smanjem da je razrješnica za 15 dobra i e, na sreću i sud, sud je dao e, zeleno svjetlo. E, bilo je smanjenja kroz zamazavanje proračunskih sredstava, efektivnog smanjenja, što je vrlo žale vrijedno. E, veće opterećenje za agenciju u kombinaciji sa smanjenjem realnih sredstava znači da su kapacitete preopterećeni i da ne može izvršavati sve svoje obveze. E, ne moram sada reći više, imamo puno povjerenje u Paskala Savurea da će svoje zadatke obaviti na najviši mogući način. Hvala lijepa. Hvala lijepa, Alina, dijelim tvoje povjerenje. Blanko Lopez, PP, imaš riječ. Predsjedatelju čestitam na ponovom izboru i moram reći da je ovo pravi primjer funkcija koje treba obnašati i e, mogućnost da se to e, pokaže i u drugim prilikama. Ovo smo na sličan način već zabilježili 2014. godine. E, agencija e, zapravo donosi sa sobom odličan omjer kvalitete i cijene i e, daje širu mogućnost operativnosti i primjenjivosti. Rekao smo već da bi bilo korisno za ove funkcije koji proizlaze iz preuzetih e, obveza da e, se raspolaže s većim proračunom. Ja govorim o potrebama za povećanjem resursa i to je ljudskih i novčanih e, i to za rješavanje pitanja iz nadležnosti upravo ovog segmenta. E, jer agencija je već e, i uspjela ispuniti, odnosno povući 100% e, svih odobrenih kredita i što se tiče onoga što smo čuli, mislim da je potrebno dati nekoliko konstruktivnih prijedloga. Mi smo već govorili i prošle godine o nedostatku transparentnosti, e, što svakako po meni treba poboljšati e, jer smo e, govorili i o unutarnjim revizijama čiji rezultati moraju biti uzeti u obzir. Mi smo mi očekujemo ta izvješća i vjerujem da ćemo imati e, prilike o tome s agencijom porazgovarati u veljači. Hvala vam lijepa. Hvala, dragi kolega. Nemamo drugih javljanja za riječ. E, pa e, ću dati riječ Paskalu, ali on je već mnogo toga rekao. Hvala predsjedniče, hvala E, gospođo Malstrom i gospodine Blanko e, da odgovorim e, na pitanje o internoj kontroli. Ne, radi se o revirskom sudu i od njihovim otkrićima. Mi dajemo obračun svake godine i revizorski sud samo ponavlja ono što je već napisano u našem internom izvješću E, kako odgovoriti e, na ta pitanja e, revizorskog suda? Što se tiče okvornog sporazuma sa Europskom agencijom za intelektualno vlasništvo, radi se o informatizaciji našeg djelovanja E, imamo e, sada mm, e, suradnju s njima i na drugim područjima. Što se tiče sigurnosti informacija, uz podršku jednog E, jedne vanjske i e, agencije, e, sada pripremamo jedan sustav osiguranja informacija. To ćemo dovršiti 2017. godine. To je u skladu sa ISO standardima za zaštitu podataka. što se tiče obrate do, obrade dokumenata, e, mi koristimo jedan sustav koji se zove Fishnet. E, to nije e, također ćemo dobiti sustav ARES komisije, nadam se da će nam biti na raspolaganju već ove godine. Sva ova pitanja koje su postavili zastupnici i zastupnice su legitimna. Mi smo uvijek bili potpuno transparentni što se tiče našeg djelovanja, a naročito na području donošenja i proračuna. Čestitamo Želiš li nešto reći još? Ne? E, zaslužuješ e, velike čestitke, e, nemoj se zacrvenjeti. evo, svi stojimo nogama čvrsto na zemlji, solidni smo. E, podnošenje amandmana je, e, rok je drugi veljače do 18 sati. E, vodeći odbor je odbor za proračune. Glasovanje će biti u ožujku. Da, izgleda da smo završili sa dnevnim redom, ne? Izgleda da smo mnogo ranije završili. E, preporuke e, koordinatora su vam podijeljene koje smo donijeli jučer. Nema primjedbi. Nemamo komentara, e, stoga zaključujem da su primjedbe usvojene. Evo, iscrpli smo i naše kolege i kolegice i naš dnevni red. E, sljedeći sastanak će biti u Briselu 27. veljače u 5 e, sati. E, evo, to je ponedjeljak, malo je teško, ali tako stvari stoje. Hvala. Mm, ja bih predsjedatelju vrlo kratko rekla da nisam mogla jučer biti na prezentaciji malteškog ministra, ali mislim da bi, ga treb, da bi trebalo tražiti od, od komisije danas e, pozovu Maltu na konferenciju 29. i 30. ožujka, e, budući da će tamo nazočiti predstavnici komisije i trebali bismo biti i mi Dakle, ožujak 29. i 30. želimo poziv. Ja ću i osobno još to pitati. E, ja sam i sam e, dobio poziv kao predsjednik odbora za ribarstvo. Već sam i prošle godine sudjelovao na e, ekvivalentnom sastanku u Briselu. Sudjelovali su E, svi ministri e, za pomorstvo priobalnih država e, članica Europske unije. Pa ću opet biti pozvan kao predsjednik odbora, međutim mislim da zastupnici članovi odbora ne mogu biti pozvani. Ja ću vas dakle zastupati na tom sastanku u Malti.